Okay, then we open up Otvaramo sastanak. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Počinjemo s točkom broj 3, usvajanje dnevnog reda. Obavještavam vas da, nažalost, gospođa Orpi povjerenica, se razboljela u ponedjeljak. Doktor je e, rekao da ostane kod kuće cijeli tjedan. E, Razmijena gledišta s njom o prioritetima E, njenog resora morat će se odgoditi na veljaču. To je jedino što vam mogu reći o tome u ovom trenutku. Možemo li usvojiti dnevni red s ovom izmjenom? Da, u redu, hvala. A sada prelazimo na priopćenja predsjednika Međunarodni dan protiv iskorištavanja djece kao vojnike. Podsjećam vas da 12. E, veljače, dakle za tri tjedna, imat ćemo Međunarodni dan protiv iskorištavanja djece kao vojnike. To je također poznat kao Dan crvenih ruku. To je jedan od međunarodnih dana e, koji je u prošlom sazivu ovaj e, parlament odlučio obilježiti u nekim dijelovima u svijetu gdje imamo krizno ili podkrizno stanje, Mijanmar, Sirija, Demokratska republika Kongo, Nigerija, Južni Sudan, e, to su samo nekoliko primjera. Korištenje djece kao vojnike je još uvijek nažalost stvarnost i moramo osuditi. I dalje ćemo pratiti djelovanje međunarodne zajednice, Europska unije posebice, kako bismo stali na kraj ovom fenomenu koji djecu liši e, svojeg djetinstva i e, time nemaju ljudska prava, najviše pravo na izobrazbu. Mi e, još uvijek nemamo službene statistike, ali izgleda da ovaj fenomen obuhvaća 250 tisuća djece. A sada sa priopćenja prelazimo na usvajanje zapisnika sa prvnih sastanaka 6. i 7. 11. 2019. 25. 11. To imate u vašim materijalima. Ako nemate komentara do kraja ovog sastanka, smatrat ćemo da su zapisnici usvojeni. A sada prelazimo na priopćenja komisije. Imaju li predstavnici komisije priopćenja za nas? Ne. U redu, onda prelazimo na elektroničko glasovanje o razrišnici za 2018. godinu, opći proračun Europske unije. Točka 7 i 8 tiču se također i Europske komisije. I imamo istog izvjestitelja Charlesa Goerensa. Ovo je postupak gdje parlament svake godine kontrolira provedbu europskog proračuna. E, zainteresirani smo za e, razvoj i humanitarnu pomoć i te proračunske linije i za fondove koje provodi komisija i koji su podložni e, našem odobrenju. Proračun, kontrola proračuna nadležnosti je nadležnog odbora i posebno izvješće Revizorskog suda objavljeno je od posljednje procedure e, razrišnice. A sada vas pozivam da krenemo sa glasovanjem. Kao što znate, glasovanje će biti elektroničkim putem. Pokušajmo biti što brži kako bismo onda nastavili s dnevnim redom. Dakle, prvo glasovanje, prvi amandman. Izvolite. Prvi stavak, prvi amandman. A da, nisam znao. Dakle, opći proračun Europske unije 8, 9, 10, 11 ERF. Jesu li svi shvatili. Dakle, prvi amandman, prvi stavak. Well, it's a free world, you know? Okay. Slobodno glasovanje. Sad su svi shvatili o čemu smo glasovali. Time mislim da možemo zaključiti glasovanje o ovoj točki. Je li u redu? Možete li pomoći Donatela našoj potpredsjednici kod glasovanja? Otvaram glasovanje, zapravo držim ga otvorenim zbog potpredsjednice.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 Comme je de. as I to it out. It's bon, Son bon. Oui ou non ah, Oui. Ah oui. You have to revote. pour Perfect. Now everybody has voted. Savršeno, sada su svi glasovali. Odbija se. Vidjeli svi rezultat ili trebam ga svaki put pročitati? Vidite rezultat, dobro osim 18 u odnosu na 3 odvija se. Prva točka, drugi amandman. Ovo otpada. Nakon toga prelazimo na stavak drugi. Imamo amandman broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, moramo nastaviti sada. Can someone help? Može li nam netko pomoći?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 No, it said uh, the vote is closed now. do, a test vote now to see if we can get uh, the vice chair's voting card to work. Testirat ćemo sada sustav glasovanja. Možete li pokušati pritisnuti gum samo radi provjere? Sada radi, dobro, u redu. A sada smo riješili sve, nastavljamo s glasovanjem. Sada smo na drugom stavku, amandman broj 3, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 4, otvaram glasovanje. Amandman broj 4, otvaram glasovanje. Imamo jedan glas viška. Dobro, ponekad čekamo, ponekad ne. Zatvaram glasovanje. Imamo jednog člana zelenih e, koji je glasovan je trebao. Imamo jedan glas viška. Da, to je stvarno problem. Jeste li to riješili? Odlično. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovo otpada, ovo otpada. Amandman broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman broj 7. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Otvoreno je. Zatvaram glasovanje. Usvaja se Amandman broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se konačno glasovanje o nacrtu mišljenja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Odlično. A sada prelazimo dobro. Za web streaming. 18 glasova za, jedan protiv, jedan suzdržan. Dokument se usvaja, kao što možete vidjeti. Različnica 2018. Opći proračun unije, Europska komisija, drugi stavak. Započnemo sa amandmanom broj 1. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se e, glasovanje po dijelovima. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi stavak, drugi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se Treći amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj pet. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći stavak, amandman šesti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj sedam, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman broj osam, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman broj 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 12. Ne, 11. Ispravio se predsjednik. Dobro, broj 12 ipak kaže. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se konačno glasovanje o nacrtu mišljenja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18 za, 2 protiv. Hvala. A sada prelazimo na strategiju Europske unije i Afrike. Imamo samo konačno glasovanje o nacrtu mišljenja, zar ne? Da, u redu, savršeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa 18 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim glasom. Hvala. Ovo je sve što se tiče našeg glasovanja za danas. Parce que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 to now. It, it went very well. Uh, let's resume uh, our... Nastavljamo s današnjim sastankom. Sada prelazimo na točku broj 10. To je naša sljedeća tema. Tradicionalna razmjena mišljenja s predstavnicima predsjedništva uh, vijeća započinje hrvatsko predsjedništvo u ovom mjesecu i to je prvo hrvatsko predsjedništvo od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji u srpnju 2013. godine. Jako je malo vremena prošlo od pristupanja sve do predsjedništva. Danas imamo čast pozdraviti na ovom našem sastanku gospodina Gordana Grlića Radmana, ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koji će nam predstaviti prioritete Hrvatskog predsjedništva u području humanitarne pomoći. Gospodina je Grlić Radman, zahvaljujem vam što ste danas ovdje s nama. Vjerujem da će ova rasprava biti samo prva od mnogih prilika kako bismo stvorili pozitivnu suradnju između vašeg predsjedništva i Europskog parlamenta. Prije nego što započnemo, htio bih podsjetiti kolege da gospodin Grlić Radman danas predstavlja predsjedništvo Hrvatske i prioritete u području humanitarne pomoći, a pitanja koja se tiču razvoja su u nadležnosti povjerenice Urpi Lajnen, koja neće biti danas s nama popodne kako je trebala. E, zato što je bolesna. Naše redo, naša redovna razmjena mišljenja je uvijek bila uspješna s predstavnicima predsjedništva i to je rezultat naše suradnje. Milijuni ljudi u područjima gdje postoje sukobi trebaju humanitarnu pomoć, ali tu dolazi do prepreke zbog nepoštivanja humanitarnog prava i nedovoljne suradnje međunarodnih aktera moramo imati e, veći intenzitet i frekvenciju u djelovanju i to zbog pogoršanja klimatskih uvjeta. Mi smo jedni od najvećih donora i pružatelja humanitarne pomoći i moramo sudjelovati e, adaptacijom, stvaranjem otpornosti i moramo bolje operacionalizirati takozvanu vezu između humanitarne pomoći, razvoja i mira. A sada dajem riječ gospodinu ministru koji će predstaviti prioritete hrvatskog predsjedništva. Nakon toga ćemo nastaviti time što ćemo dati riječ našim koordinatorima i drugim članovima ovog odbora. Izvolite, gospodine ministre. Zahvaljujem eh, predsjedniče Tobe, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Doista je čast biti ovdje u Europskom parlamentu i pred vama predstaviti i Republiku Hrvatsku. Kao što znadete, ovo je prvo hrvatsko predsjedništvo vijećem. Ovo je doista važno razdoblje i za našu zemlju jer je naša zemlja najmlađa članica Europske unije i doista smo ponosni na činjenicu da od 1992. Hrvatska je međunarodno priznata zemlja e, prema međunarodnom pravu. I dakle 20 godina kasnije predsjedamo i Europskom unijom. Dakle, možete shvatiti e, emocionalnu poveznicu s ovom činjenicom. Mi smo povezani s Europskom unijom, ona je za nas važna i Europska je naravno snažno proeuropski orijentirana zemlja. Europska je pristupila Europskoj uniji 2013. E, a mir i demokracija nama nisu e, došli same od sebe, morali smo se za njih izboriti. Mi smo jedna zemlja članica Europske unije koja je imala domovinski rat prije tri desetljeća e, od četiri godine. Koja je pouka koju smo izvukli iz toga? Snažna volja partnerske zemlje uz dobru volju donatora na kraju uspjeva riješiti bilo kakav izazov sigurnosti, uspjeva donijeti održivi razvoj i osigurati trajni rast. Naše predsjedništvo dolazi u trenutku važnih odluka za Europsku uniju. To su odluke koje će utjecati na našu strategiju i nacionalni okvir i našu suradnju sa zemljama eh, u, eh, u okolnim zemljama i diljem eh, svijeta. Mnogi problema, uključujući sigurnosna pitanja klimatske promjene i sve rastuća nejednakost stvaraju prepreke prosperitetu u svijetu, a mi smo uvjereni da ti izazovi mogu e, biti e, riješeni ukoliko se djeluje zajedno u sinergiji. Zato smo odobrali moto Snažna Europa u svijetu punom izazova. No, načelno to bi mogao biti i moto Europske unije, ne samo Hrvatskog predsjedništva. Jedan od prvih koraka u našem radu biti će dati dodatni poticaj e, pregovorima o zajedničkom proračunu, višegodišnjem financijskom okviru. Samo putem otvorenosti i suradnje između parlamenta, komisije i vijeća eh, Europska unija će uspjeti ovaj ključni eh, dosje završiti na vrijeme. Kao obitelj trebamo djelovati zajedno, parlament, Komisije i vijeće. Vijeće si je poduzelo da uspostavi novu E, globalni e, integrirani instrument vanjskog financiranja koji će bolje odgovarati na EU političke ciljeve. Na taj način možemo postići rezultate i e, dobre kompromise. Što se Brexita tiče, sada nekoliko dana prije redovnog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, Žao nam je, ali poštujemo odluku koju je donijela Ujedinjena kraljevina. Ne samo da time gubimo zemlju članicu Europske unije, gubimo i vrijednog humanitarnog i razvojnog donatora. E, naša e, vanjska razvojna i humanitarna politika također će biti pod utjecajem odlaska Ujedinjene kraljevine i nadam se, međutim, da ćemo uskoro moći krenuti s razgovorima o našim novim odnosima sa Ujedinjenim kraljevinom. A Hrvatska podupire uspostavljanje, e, postizanje sporazuma i nacrta sporazuma e, sa Ujedinjenom kraljevinom i podupirat će taj proces. No, e, uloga parlamenta kao su zakonodavca i partnera u tom procesu biti će ključna. Gledajući cjelokupne hrvatske prioritete, naglasak ćemo staviti na Europsku uniju koja razvija, povezuje te štiti. Nadalje, posvetit ćemo se u svom radu jačanju utjecajne Europe, Europe koja promovira multilateralizam te europske vrijednosti i interese. Vanjsko djelovanje Europske unije biti će okrenuto prema agendi Ujedinjenih naroda 2030. jer doista vjerujemo da ta agenda popločuje put prema održivom razvoju i dobrobiti na globalnoj razini. E, bolja zajednička suradnja, kao što je zacrtano u Europskom konsenzusu o razvoju, biti će u samom srcu programa Hrvatskog predsjedništva. Krojiša e, zagovara i jačanje razvojnih inicijativa s fokusom na suradnji s najmanje razvijenim zemljama, posebice s Afrikom. Održivi razvoj u Africi e, veliki je cilj koji zahtijeva i interne i vanjske strategije. Moramo na najbolji mogući način iskoristiti političke, gospodarske i investicijske prilike koje, eh, koje daje Afrika sa svojim eh, rastućim gospodarstvima i populacijama. Trebamo partnerstvo jednakih koje trebaju biti zacrtane u sveobuhvatnoj strategiji za Afriku. Konkretno moramo raditi na zaključivanju pregovora za ambiciozni sporazum nakon Kotonua. E, Parlamentarna dimenzija kao dio institucionalnog e, okvira biti će od velike važnosti e, za buduću suradnju sa zemljama ACP-a. Također vidimo dobre prilike u investicijskom planu, vanjskom investicijskom planu koji će stvoriti konkretne inicijative za dobre radna mjesta i rad i poslovni svijet, posebice među mladima, a time doprinijeti održivom dugotrajnom razvoju u Africi. Istovremeno, ne bismo trebali iz fokusa izgubiti suradnju sa zemljama srednje razine prihoda. Trebamo imati dugoročnu viziju političke i ekonomske suradnje s tim zemljama i u bilateralnim odnosima, te kao vrijednim saveznicima u multilateralnoj areni. Vjerodostojnost e, vanjskog djelovanja Europske unije odražava se u posebice u odgovornom pristupu našem susjedstvu, istočnom i južnom. Strateška investicija u stabilnost, sigurnost i daljnji ekonomski razvoj i koheziju europskog kontinenta je nešto što će zagovarati hrvatsko predsjedništvo, te u tom smislu učinkovitu i vjerodostojnu politiku proširenja. Radit ćemo na otvaranju e, pristupnih pregovora s Republikom Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kao i poticati druge zemlje iz regije jugoistočne Europe da donesu dalje korake u reformi i krenu dalje prema europskoj perspektivi. Trebamo podupriti napore da postignemo sveobuhvatno partnerstvo sa zemljama e, podrijetla e, za migracije te tranzitnim zemljama i okupiti sve instrumente i alate koji će omogućiti neki napredak u tom osjetljivom pitanju. Hrvatska će također poticati raspravu o zelenoj Europi, uključujući održivi ekonomski rast i razvoj. Promjene, e, klimatske promjene već imaju veliki utjecaj na e, živote europljana. Stoga bismo želi pohvaliti inicijativu predsjednice komisije Zeleni plan Green Deal kao nužni e, nužno rješenje za globalnu dobrobit. Ta je, je politika koju treba širiti kao životni koncept i predanost klimatskom djelovanju zajedno sa našim razvojnim partnerima. To je naša odgovornost, posebice za mlađe generacije i one koje će tek doći. Projekti o bioraznolikosti sigurnosti hrane i zaštitu morskog okoliša neke su od područja od zajedničkog interesa. E, siguran sam da možemo zajednički iznaći rješenja i Hrvatsko će predsjedništvo e, naporno raditi da to i postigne. Još jedan e, priori, horizontalni prioritet hrvatskog predsjedništva su rodna pitanja, te ćemo podupirati svaki napredak prema novim obvezama koje smo preuzeli, koje će jačati postojeći okvir i učiniti nas naprednijima po pitanju rodne ravnopravnosti. Na kraju, svjesni smo da ti prioriteti mogu biti postignuti učinkovito samo u partnerstvu sa partnerima iz nevladinog sektora, Jačat ćemo suradnju s privatnim sektorom, civilnim društvom te akademskom zajednicom. Dakle, sve zajedno, možemo svi zajedno biti ponosni što Europska unija jest svjetski najveći donator u području razvojne humanitarne pomoći. S našim strateškim i legislativnim alatima mi smo globalni predvodnik u ispunjavanju internacionalnih obveza te najučinkovitiji i poštovan partner u razvojnoj humanitarnoj politici. Iskorjenjivanje siromaštva ostaje jedan od naših vrhovnih prioriteta. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, naš e, kolektivni humanitarni sustav se poboljšava, međutim e, globalne humanitarne potrebe rastu brže od našeg kolektivnog odgovora. 2019. bili smo svjedocima nikada ranije viđenim e, razinama potrebe za humanitarnom pomoći. I ako se ne odgovorimo bolje na klimatske promjene i same uzroke sukoba, situacija će se dalje pogoršavati. Nažalost, e, i dalje postoji puno znakova o nepoštivanju međunarodnog humanitarnog prava i načela. Iako zaštita civila u e, vojnom e, sukobu je u potpunosti inkorporiran u Ženevske konvencije, oružani sukobi još uvijek bijesne u brojnim dijelovima svijeta i time e, je nastala situacija u kojoj je većina žrtava zapravo civilna. Prvi puta u četiri godine vidimo e, rast e, u broju sve nasilnih, produženih, intenzivnih sukoba. To uzrokuje glad, smrt, o ranjavanje, psihosocijalne traume, raseljavanje, gubitak privatnog eh, prihoda te eh, golemu patnju. Učinak eh, oružanih sukoba posebice teško utječe na najosjetljivije od nas, žene i djecu. Svi smo svjesni da resursi na, za djelovanje na humanitarnoj razini i u prirodnim i čovjekom uzrokovanim katastrofama nikad nisu dovoljni. Kada nas pogodi katastrofa, često se dogodi situacija nedostatka koordinacije i pomoći. Nedovoljna, nedovoljna je suradnja između pružatelja pomoći i predstavnika partnerskih zemalja. Stoga trebamo imati bolju viziju onoga što treba učiniti nakon što spasimo živote i trebamo pronaći način da e, podupremo razvoj održivog društva. Upravo zato moramo biti pametni i inovativni te uspostaviti alate koji će objediniti naše napore. Jedan takav alat je pristup trostrukog neksusa koji povezuje našu hitnu humanitarnu pomoć sa dugotrajnom razvojnom suradnjom te našim političkim naporima. Stoga, tijekom hrvatskog predsjedništva, naš će cilj biti poticati raspravu o tome kako postići veću koheziju i bolju komplementarnost između svih e, dionika u ovom neksusu humanitarne pomoći, razvoja i mira. Najveći izazov je u koordinaciji provedbi E, stoga bi rezultat e, trebao biti manje udvostručavanja, a više e, sredstava za one koji imaju za time potrebu. U samom srcu našeg programa, tijekom našeg predsjedanja, su upravo programi u području humanitarne pomoći. Znači, ključno je potreba preveniranja, pripreme i odgovora na krize, posebice za one najosjetljive te ugrožene populacije. Ako se pozabavimo ispravno temeljnim uzorcima nestabilnosti, bit će lakše prevenirati krizu i doprinijeti održavanju stabilnosti. S tim ciljem Hrvatsko predsjedništvo staviti će posebice naglasak na e, smanjenje rizika od e, katastrofe te jačanja otpornosti i rezilijencije u zemljama koje često e, imaju E, prirodne katastrofe. Također najosjetljivije skupine u društvu kao što su e, djeca, žene, osobe s invaliditetom i tako dalje su uvijek oni koji su najveć, najviše pogođeni. U današnjim humanitarnim krivam, krizama civili su sve više e, predmetom napada i, i ciljevi su počinitelja nasilja rekordan broj e, djece, mladih i adolescenata e, pod utjecajem je e, te situacije zbog čega mora napuštati i bježati iz svojih domova. Tijekom svoje predsjedništva Hrvatska će raditi na širenju priznavanja mladih i adolescenata kao važnog faktora u socijalnoj rehabilitaciji. Također ćemo se posvetiti upravo boljem odgovoru na potrebe zabrinutosti aspiracijama mladih koji su pogođeni humanitarnim krizama. Posebice ćemo se usredotočiti i na rodno, e, rodno nasilje kao jedno horizontalno pitanje u širom okviru e, socijalnog osnaživanja žena. Jedan od e, prioriteta našeg predsjedništva biti će istražiti dalje potencijal raznih vrsta psihosocijalne pomoći, posebice pomoć osobama na koje E, je e, utjecao konflikt. Katastrofe, sukobi i zdravstveni problemi imaju znatne psihosocijalne posljedice za dobrobit funkcioniranja i zdravlja onih na koje utječu. Posebice za djecu to povećava rizik u ključnom trenutku njihovog osobnog, emotivnog i fizičkog razvoja. U nedavnoj povijesti, a temeljem i vlastitih iskustava, Hrvatska je razvila ekspertizu i know-how u ovom području i to stručno znanje je upravo jedna od najvažnijih resursa u pomoću ljudima da prebrode traumu. Stoga ćemo otvoriti rasprave o brojnim oblicima psihosocijalne pomoći, um, te uključiti tu i nasilje, nesigurnost i nestabilnost u kriznim i postkriznim situacijama. Hrvatsko će predsjedništvo nastaviti podupirati raspravu o humanitarnim potrebama i odgovorima na nove e, postojeće i već zaboravljene možda humanitarne krize. Praksa formuliranja zajedničkog e, humanitarnog e, zagovaranja i poruka u specifičnim krizama ćemo se time biti nastavljena. Najveće krize trenutno su Jemen, Sirija, sirijski izbjeglice i Venezuela i tim tom ćemo se situacijom baviti. Pratit ćemo i situaciju u istom i južnom susjedstvu, prisilno razmještavanje u Sahelu, ebolu u Kongu, Sahravi izbjeglicama i, i posljedice ciklona i daj. Naše neposredno susjedstvo također zahtjeva pozornost. Humanitarna situacija migranata i izbjeglica na Zapadnom Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini, je pitanje koje također detaljnije treba razmotriti. Partnerstvo Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u tom smislu je jedan od ključnih elemenata u odgovoru na pitanja ilegalne migracije. Hrvatsko predsjedništvo posebice cijeni inicijativu e, da se pozabavi humanitarnom situacijom u Albaniji koja je pogođena razornim nizom e, razornih e, potresa prošle godine. Drago nam je što je Europska unija brzo reagirala i organizirala donatorsku konferenciju za pomoć Albaniji 17. veljače. Uvaženi predsjedatelju odbora DEVA, uvaženi zastupnici, puno vam hvala na pozornosti i na prilici da vam prezentiramo prioritete Hrvatskog predsjedništva u području humanitarne politike. Rado ću odgovoriti i na vaša pitanja te pozdravljam i vaše komentare. Zahvaljujem. Thank Hvala lijepa ministre na ovom uvodu i mi se e, veselimo našoj suradnji za vrijeme vašeg predsjedanja. E, naravno da imamo mnogo članova ovdje, a oni će imati mnogo pitanja za vas, e, a imaju velike nade u hrvatsko predsjedništvo. Sada ću dati riječ koordinatorima a u nekim slučajevima zamjenicima koordinatorima, koordinatora. Ali će onda dobiti i riječ svi članovi našeg odbora. Ne brinite, e, imat ćemo e, dugačku zajedničku sesiju. Prvi koordinator dolazi od Pučana, još Halbenik. Hvala lijepa e, Tomas. E, hvala gospodine Radman. Dobar dan. E, bilo je krasno slušati vas. Imate vrlo detaljan program koji ste nam detaljno iznijeli s mnogo karaktera. Važno je da pokažemo karakter u razvoju i u humanitarnoj pomoći. E, Hrvatska je preuzela odgovornost bez ikakvih postkolonijalnih traumi. I to je ključno pitanje. E, vi nemate tih e, postkolonijalnih trauma. Nije lako za srednje i istočno evropsku zemlju da e, preuzme tu odgovornost e, na ovom dijelu kontinenta, ali vaš govor nam daje nadu da dobro znate koliko su te teme važne za humanitarnu pomoć kao i za razvojne politike Eh, želim dati priliku i drugim kolegama eh, da govore. U radnom programu predsjedništva eh, da će se pažnja posvetiti i zaboravljenim humanitarnim krizama. Mi imamo pomodne, pomodne slučajeve humanitarnih kriza. Recimo Sirija. Sirija je vrlo složeno pitanje Sirija je najtragičnija zemlja u regiji, a mi ne govorimo o njoj. Ako možete nešto napraviti za Siriju, za humanitarnu pomoć toj zemlji, ne koristimo dovoljno naše pravne mogućnosti za humanitarnu pomoć. Naravno, e, posljedice E, izravne i neizravne posljedice su jasne. U, um, po mom iskustvu, e, e, kako, ne znam kako ste složili prioritete za krize. Druga stvar, što, što se tiče humanitarnih potrebi, spomenuli ste sigurnost u svom govoru u europskim institucijama imamo raspravu o, tome što to znači sigurnost. Za mene, ne samo za mene, već e, i studiji to pokazuju. E, e, pokazuju da je za sigurnost najvažnije obrazivanje. Vidite li ikakve mogućnosti da u tome napredujemo? Znam da to nije lako to nije lako pitanje. Spomenuli, ste e, i e, uzrok kriza. E, kako se to tiče migracija, po vašem mišljenju? Za SID i riječima Udo Bulman. Hvala lijepa. Dobrodošli ministre i Radman spomenuli ste da je Hrvatska najmlađa članica Europske unije koja je preuzela predsjedništvo. Mislim da to nije prepreka već šansa. E, molim, e, smatrate da imate slobodne ruke za novi pristup. E, evo, hrabrost nam treba. To je naše zajedničko osjećanje. E, imat ćete podršku i parlamenta i e, našeg odbora za vašu hrabru agendu. E, stavili ste naglasak na smanjenje rizika katastrofa, ali ono što je važno jeste provedba naših politika. Imam jedno, imam zapravo dva pitanja. E, s pravom ste spomenuli potrebu da imamo e, follow up, up i agendu o e, održivim ciljevima razvoja. To je i opredeljenje novog predsjedništva vijeća. Imamo oh, ohrabrujuće signale iz Davosa, svi o tome govore Eh, stvari se eh, kreću i BlackRock eh, govori o održivim ulaganjima. Ali trebamo provjeriti i činjenice i stvarnost. Kad govorimo o Ujedinjenim narodima, kažu nam da se krećemo prepolako, da mm, imamo razne ciljeve, oni su čak i obvezni, ali se ne provode. Što možemo napraviti? E, eksterna dimenzija politike Europske unije. Kako možemo potaći pozitivno preljevanje kad preuzmemo vodstvo u tehnologijama, trgovini i raznim politikama za održivi razvoj. Naravno, vidimo i ohrabrujuće signale iz Afrike. U sljedećih tjedana ćemo mnogo govoriti o Africi. Vidimo e, da proizvodnja raste, u nekim regijama imamo i dvoznamenkaste cifre rasta. Međutim, to nije jamstvo za održivi razvoj. Vidimo polarizaciju u kom društvu. Vidimo nove e, podjele između bogatih i siromašnih. Što mi možemo kao Europska unija učiniti? Što, ste što ćete vi učiniti za svog predsjedništva da se borimo protiv ove podjele između siromašnih i bogatih? Hvala. Hvala lijepa. A sada ću dati e, e riječ zelenima. Izvolite. Ja sam Martin Howard. Ja ću zamijeniti. E, hvala vam, gospodine ministre, na vašem izlaganju. Hvala vam na onome što ste rekli o Brexitu. I mi, neki od nas to žalimo zbog Brexita. E, e, većina naroda u Ujedinjenoj kraljevini je glasalo protiv sadašnje vlade E, vi ste e, nešto e, rekli o Ujedinjenoj kraljevini kao donatoru. 10% našeg nacionalnog dohotka je posvećeno donacijama E, to nisu postigle sve zemlje članice Europske unije. Bilo bi mi jako drago da e, vaše predsjedništvo potakne države članice da budu bolji i e, velikodušni donatori. Govorili ste o humanitarnoj reakciji na prirodne katastrofe krajevi koji su na rubu te definicije, ako imate sukobe, e, Kamerun danas ako ga pogledate, to nije samo e, reakcija na sukob, e, Kamerun želi riješiti sukob i izgraditi mir. A isto tako situacija s izbjeglicama koji puta govorimo desetljeća i desetljeća o ljudima koji žive u logorima, tu e, djeca nemaju obrazovanje, to je dugoročni problem. E, to je također razvoj u humanitarnom kontekstu. E, hoće li Hrvatsko predsjedništvo poticati EU da ima koherentnu politiku koja će povezati e, humanitarnu pomoć sa razvojem i izgradnjom mira. Hvala gospodine Howard, Charles Görens, e, Michel Rivas nije ovdje od zelenih. E, potpredsjednica Heisberga ima riječ. Hvala lijepa gospodine ministre na vašoj prezentaciji. E, ciljevi koje ste spomenuli suradnja sa Afrikom. E, to je jedan od velikih ciljeva u iskorjenjivanju siromaštva. Svi znamo da je pitanje obrazovanja i zapošljavanja problem. Ako želimo Imamo li problem? Nastavit ću. E, rekla sam da je pitanje obrazovanja, naročito zapošljavanja, e, da je to ključno pitanje ako želimo iskorijeniti siromaštvo. Naročito ako želimo postići održivi razvoj u Africi. Moje pitanje je u kojoj domeni vidite razvoj poduzeća koje bi mogli e, doprinijeti ovom razvoju? Da li tu vidite i e, razvoj e, poduzeća koje vode zemlje, e, žene. Dakle, žene u poslovnom svijetu. Digitalizacija u Africi. Vrlo često naša poduzeća isključuju žene. Dakle, uloga žena u poslovnom svijetu. A drugo pitanje je rodno zasnovano nasilje. Mi smo ovdje izglasali razne rezolucije za Nigeriju, Kamerun i za Kongo. Moje pitanje, e, mnoge organizacije, e, nevladine organizacije se žale da nemaju podršku koju bi trebale imati da zaštite žene vi ste govorili u svom e, e, izlaganju da želite e, razviti, povezati i zaštititi, da ste za multikulturalizam. Kako možete pomoći ove, ovim humanitarnim nevladinim organizacijama da postignu svoje ciljeve, to jest da pomognu ovim ženama koje su žrtve nasilja, kako bi e, mogli isto tako i iskorijeniti do neke mjere to nasilje. Savršeno, imamo još koordinatora i izvjestitelja, ali ćemo se ovdje za, zaustaviti. Sad ćemo dati ministru e, priliku da odgovori na prvo pitanje. Hvala lijepa predsjedniče veliko postignuće e, članstvo u Europskoj uniji jeste da je hrvatski službeni jezik, pa ću govoriti na tom jeziku. Imamo i prevoditelje. U prvom. Hvala vam vi ste kazali o prioritetima i hvala vam isto tako na, e, vašoj e, podršci kad su u pitanju Perfekt. Minden e, Kad su u pitanju sigurnosti za krize i obrazovanje je važno, ovaj, to je i pitanje vaše zapravo na naše mišljenje kako mi gledamo na, na krize. Da kako da je e, da je pitanje uzroka kriza uvijek najbolje tamo rješavati gdje se oni događaju te krize. Mi bismo trebali pomoći tim zemljama kako bi sigurno da, civili koji napuštaju e, zbog rata, zbog nasilja, ne napuštaju te zemlje zbog e, činjenice da žele samo napustiti te zemlje iako ima i ekonomske migracije koju moramo mi prepoznati ili odvojiti od one migracije koja se događa e, nasilnim putem zbog uzroka rata ali ono što je veliki, e, e, zadatak europske unije kao jedne od najutjecajnije organizacije u svijetu iako je to posto populacije ali sa svojim instrumentima kada su u pitanju stečevine ljudskih prava vladavine prava slobode i veliki utjecaj koji ima svakako bi e, trebala Europska unija djelovati e, diplomacijom, politički i kako sam ja istaknuo u svom e, sloganu jaka Europa u svijetu punom izazova. To bismo znači mi svi, to, ovi hrvatski prioriteti zapravo je odgovor za sve, nisu samo hrvatski prioriteti, oni su prioriteti Europske unije, oni su prioriteti svih nas jer Hrvatska je ispunila svoje prioritete e, činom ulaska u Europsku uniju, e, članstvom u NATO-u, svih najvažnijih međunarodnih organizacija. I mi ponosno dijelimo sve vrijednosti koje smo stekli e, našim članstvom u Europskoj uniji. Ali dakako mi u našim prioritetima prepoznajemo one ideje koje vi smatrate da su jako važne. Mi smo, integrirali klimatske promjene, mi smo govorili o inovaciji i znanosti i obrazovanju mladih, o suradnji u kulturi, u športu, u digitalizaciji, u boljoj povezanosti. Danas smo svjedoci zapravo da nismo najbolje povezani, mi moramo biti još bolje povezani u, energetici u diversifikaciji i dakako odgovor je zajednički taj multilateralizam ako smo mi e, članice jedne obitelji jedne velike organizacije i ako je ona heterogena mi trebamo djelovati zajedno to neka bude zapravo odgovor za jer mnogi su postavili jedno slično pitanje a, dakle obrazovanje je svakako tu važno što je mađarski zastupnik gospodin uvaženi zastupnik i postavio kada govorimo o provedbi also die Durchführung des Politik also der Herr Bullmann hat das also gefragt to je jako jako važno svakako da su mi ne bismo smjeli ostati na načelima u smislu da, govorimo samo načelno, deklarativno, nego mora Europska unija se pokazati u praksi, mora djelovati. Kada govorimo o, konkretno o humanitarnoj pomoći, i e, to je zapravo odgovor možda za sve, ovaj trostruki neksus kada smo govorili što su to, kako ćemo mi djelovati, mi smo kazali znači da to bude najprije uspostava mira, a onda je taj humanitarna pomoć i onda je to razvoj. Dakle, to su zapravo dakle, politički i onda imamo ovaj, to djelovanje, a kako da je onda zapravo to je krajnji cilj e, pri donošenju e, smirivanja sukoba i to, je, to su rješenja za konflikt. Dakle, nije dovoljno pomagati, a nismo zapravo riješili krizu i nismo riješili uzrok krize. Europska unija mora biti, e, mora djelovati i ova isto tako konferencija koju je najavila predsjednica Europske komisije von der Leyen, dakle Europa budućnosti, kako mi želimo Europu budućnosti. Možda Europska nije perfektna, ali mi nemamo e, alternativu za Europsku uniju. Mi nemamo. Europska unija je zajednica vrijednosti, mi od završetka drugog svjetskog rata nemamo rata i to su velika postignuća demokracija vladavina prava ljudska prava sloboda i mislim da smo da europska unija može biti paradigma u svjetskom kontekstu i dakako tu opet naglašavam u svemu tome bolju povezanost mi moramo biti bolje povezani svi akteri koji surađuju sve organizacije na terenu kako bismo imali dakako jednu E, jedne e, dugoročne e, kontrolirane i mjere zapravo određenih nastojanja da djelujemo zajednički. I opet naglašavam multilateralizam. Mi smo ovih dana imali na vijeću za vanjske poslove jako puno razgovora isto tako na tu temu kada smo razgovarali o bliskoistočnoj krizi to kao primjer. Potaknuti i druge zemlje dakako da to je gospodin horvat pitao mi želimo, mi želimo potaknuti i druge zemlje ali isto tako indirektno je odgovor na gospodinu Bulmanu kada govorimo podjela bogatih i siromašnih. Pa mi smo prvi zainteresirani da, da budemo, da dostignemo stupanj bogatih koji, je zapravo činjenica da je Europska unija heterogena i u tom pogledu. I zato jesmo zato da ako želimo imati konvergenciju ako imamo ujednačen gospodarski rast i zajedničku gospodarsku politiku i sve zajedničke politike mora onda europska unija biti refleksija dakle sve države članice tog jednog zajedničkog socijalnog i gospodarskog stanja i stabilnosti. mi možemo samo reći da hrvatska prije trideset godina i sada to je velika razlika bilo je nezamislivo da Hrvatska prije 30 godina da će biti kamoli slobodna i neovisna, a ne da će još biti članica Europske unije i još da ćemo predsjedati. Ja kad sam 73. kao 15-godišnji dječak išao svojim ujacima u Hamburg, ja sam doživio kulturni šok. Ali od kako smo mi članica Europske unije, zajedno i sa Slovenijom, pa mi vidimo te vrijednosti i vidimo te rezultate našeg članstva u europskoj uniji hrvatsko more jadransko more koji svi volite vi iz europske unije država članica volite doći ono nije samo hrvatsko nego je ono i vaše more i kada uđemo u schengenski prostor za koji vas molimo da nas podržite onda ćemo riješiti i taj jedan problem i bit ćemo jadransko more još bliže tako što se tiče tih razlika idemo se angažirati zajedno to je naš, to zajednički posao koherentna politika dakako je vrlo važna isto tako ne bi trebala počivati na načelima nego na, provedbi i gospođa e, Hetzberger Fofana koja je također govorila i hvala lijepa upravo o, aktivnosti e, tvrtki e, poduzeća koje vode poslovne žene to je čini mi se znate jedna vrlo dobra i uspješna priča e, u hrvatskoj i hvala vam na to pitanju kao da sam očekivao vaše pitanje kako bi ja pohvalio upravo hrvatsko društvo koje nastoji u tom smislu djelovati na način kako bi upravo žene dobile imale isto tako vodeću ulogu ali mi se možemo pohvaliti da žene u hrvatskom društvu imaju vrlo visoko stoje u agendi recimo i što se tiče vlade imali smo i predsjednicu kad pogledate u ministarstvu vanjskih poslova koje sam ja na čelu u mom kabinetu su samo žene i jedan kolega mi imamo na vodećim mjestima jako puno žena ali to ne zato da mi želimo to umjetno raditi bilo bi e, loše ako bi se to umjetno radilo nego da to bude zapravo normalno jer da budemo svi ravnopravni ali da imamo šanse svi jednake šanse dakle kompetitivnost to je važno činjenica da za nasilje prema ženama da je hrvatska pristupila i istanbulskoj konvenciji i da aktivno radi i jako je puno nevladinih organizacija koje o tome svjedoče hrvatsko društvo je otvoreno društvo ono je otvoreno u smislu da može biti i medijske slobode koje su uvijek tu da provjetravaju odgovornost hrvatske isto tako vlade i da budemo znači društvo odgovornosti i društvo koje će pridonijeti još boljem, još boljem unapređivanju stabilnosti, mira, slobode, slobodnog izražavanja u Hrvatskoj, a dakako i da je e, smanjivanjem stopa nasilja e, što manje. Mi smo nedavno donijeli jedan set zakona, Ministarstvo pravosuđe, kad je u pitanju nasilje na ženama, seksualno nasilje i razna druga nasilja ministarstvo pravosuđa naša vlada je donijela te zakone. Molim? dakako da ćemo raditi isto tako i da žene u Africi, to je isto tako naša agenda. E, e, mi smo imali prije dva mjeseca jednu e, FAC, imali smo ministra kulture iz Etiopije gdje smo isto tako uključeni, Hrvatska je aktivno uključena u pomoć mladim ženama, djevojčicama upravo kako bismo iz trauma Domovinskog rata ih izolirali od takvih trauma i jako puno ulažemo u tome i na tome dakako trebamo svi raditi kao društvo kao europska unija. hvala lijepa. Uh, uh, hvala. imamo još dvadesetak minuta na raspolaganju za razmjenu mišljenja. Imamo još devet javljanja za riječ. Zastupnici žele komentirati ili postaviti pitanje, pa ćemo onda dati ministru dovoljno vremena za odgovore. Molim vas da pokušate postaviti pitanje sažeto Vidjet ćemo kako će stvari ići. Bilo bi dobro da prvo čujemo sva pitanja i onda odgovore na sva pitanja, ali pokušat ćemo sada tako napraviti. Prvo riječ ima ide. Pirmacinok, izvolite. Hvala. Ova tema Bliskog istoka možda je malo prekratko došla samo s ovom Sirijom. E, mislim, imamo puno e, vlastitih interesa e, Europe u tom području, ali mislim da zatvaramo oči i da smo zatvarali oči do sada i da mislimo da miješamo ovdje pitanja što se tiče dakle Asada i diktatorstva. Mislim, tu treba E, radi se o puno e, pomoći koja se daje susjednim zemljama u smislu humanitarne pomoći, e, jer to neće riješiti socijalnu situaciju. Samo će još pogoršati situaciju i zaoštriti situaciju u kontekstu Jordana i Libanona. Tako da, kao što sam rekao, mislim da mi imamo puno interesa, e, vlastitog interesa da brzo riješimo te e, konflikte, da vratimo ljude u domovinu i da također spriječimo daljni egzodus migranata prema Europi. A druga stvar koju sam kratko htio spomenuti, puno smo govorili o Africi, vrijeme je da govorimo o Africi. To je zaboravljeni kontinent do sada. Mi ga sada otkrivamo, ali zatvaramo oči pred problemima koje Afrika ima kao i ovdje na Bliskom istoku. Znači, zatvaramo oči pred tome da se afrička populacija dramatično razvija i da s našim dosadašnjim mjerama pomoći ne možemo stvoriti e, tržište rada koje je gotovo veliko kao Njemačka, 40 e, plus milijuna E, mislim da je to nešto što treba više uzeti u obzir. Razvoj e, populacije je nešto što će zasjeniti sve druge probleme e, u srednjem i dugoročnom rastoblju. O tome treba razgovarati sa afričkim vođama. Hvala. Hvala u ime ECR-a. Kolega Van de Kamp nije ovdje. Dakle, u ime Guja Miguel Urban Crespo također nije prisutan. Onda imamo stalnog izvjestitelja za humanitarnu pomoć. Norbert Neuser, izvolite. Hvala. Hvala vam ministre na ovom snažnom programu i prioritetima koje ste predstavili. Želim reći nešto o dvije stvari. S jedne strane, e, ono što ne, dakle, e, pod vaše predsjedanje podpada i nasljedništvo e, sporazuma iz Kotonu je ono što će se raditi dalje po tom pitanju. Či radi se ovih 78 e, zemalja Afrike i Kariba koje treba obuhvatiti, nego i zbog toga e, što e, se još podcijenjuje ta regija. Naime, mi ondje imamo mogućnost puno učiniti pomoću dobre trgovinske politike. Možemo puno utjecati e, na razvoj ljudskih prava u našim komunikaciju sa vladama, tako da bismo trebali uložiti sve napore da se taj sporazum razvija dalje i također da parlamentarna dimenzija bude podcrtana u tim sporazumima i možda kao još posljednja rečenica za to. Ako Kina, Rusija ili Sjedinjene države e, bi imale takav sporazum sa 78 zemalja, one bi učinili više nego što smo mi učinili. Znači možemo e, li zemljama članicama e, pokazati da e, se ovaj sporazum treba voditi dalje u snažnu parlamentarnu dimenziju. A nadalje, uz sve klize koje ste spomenuli, u ovom trenutku želim još spomenuti jednu krizu, a to je E, sve veća e, glad e, u zoni Sahela. Tamo se doista bojimo da u brojnim izbjegličkim logorima humanitarna situacija je sve teža. Zapravo već i imamo najezdu skakavaca koje su uništile brojne izvore hrane uopće u tom području. Tako da trebamo se doista i na to fokusirati jer ovdje i Europska unija e, i vi kao predsjedništvo vijeća ćete ovdje imati velike izazove. Hvala. Monika Silvana Gozdales u ime SID-a. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodine ministre. Mi se slažemo s povijesnim pregledom koji ste nam dali i s prioritetima ovog predsjedništva. Međutim, sa riječi treba prijeći sada na dijelu, jer kao što ste vi rekli, sve je veća potreba za tim, ali naš odgovor mora biti jači i brži. Hvala vam što ste rekli da se suradnju treba zadržati, da je treba gajiti i to sa državama srednje prihodovne razine jer e, bez naše pomoći oni bi se mogli vratiti u tešku situaciju. Ne želim sada tratiti vrijeme, želim postaviti jedno pitanje. Latinska Amerika. Strategija za Afriku ne smije biti na uštrb drugih dijelova svijeta gdje moramo biti prisutni. A konkretno ovdje mislim na Latinsku Ameriku. Moje pitanje je sljedeće. U međunarodnom pravu još uvijek ne postoji termin e, klimatska izbjeglica, mislim na 51. članak Ženevske konvencije. Imamo jako puno izbjeglica zbog klimatskih promjena. Europska unija trebala bi učiniti korak naprijed i bez čekanja da drugi međunarodni akteri to prvi učine ili da se dogovore. Što ćemo učiniti kako bismo zaštitili ove osobe? U drugim odborima će se govoriti o klimu, klimi, također to znamo, ali mi ovdje isto moramo govoriti o načinu da zaštitimo osobe koje su prognane zbog klimatskih promjena. Hvala. Htio bih da sada postavljamo pitanja vrlo sporo govoreći kako bi se ona mogla kvalitetno prevesti. E, molim vas E, recite mi je li sve bilo dovoljno jasno, inače možemo pojasniti. Sljedeći govornik je iz redova zelenih, izvolite. Hvala. Ovo je najljepi follow-up. Vi ste govorili o humanitarnoj pomoći i pripadajućem neksusu. S jedne strane, Znamo da klimatske promjene e, se sve više događaju i zbog toga dolazi do katastrofa. Vi ste govorili o tome, postaje ozbiljna pitanja, e, kompenzacija, odnosno odšteta za nedostatak prihoda. Neke zemlje kao moje su stvorile prosperitet kroz korištenje fosilnih goriva a to je stvorilo problem prvotno. I vidite li neku pozitivnu dimenziju u e, pogledu razvojne pomoći? Možemo li pomoći zemljama na tranziciji prema modelu razvoja koji je u skladu s klimom, a bez da se koriste fosilna goriva. Koje su mogućnosti što imamo kao tehnološki transfer na raspolaganju kao instrument e, i tehnologije koje se mogu koristiti u tu svrhu? Što planirate učiniti kako biste osigurali to da razvoj bude dimenzija koja će biti uključena u klimatsku politiku Europske unije tijekom vašeg predsjedništva? uključujući vanjske aspekte zelenog plana. Drugo, e, pitanje migranata koje je potaknula kolegica Gonzalez. Ja sam htjela postaviti vrlo slično pitanje. Kako e, ćemo E, ažurirati globalni okvir za izbjeglice kako bismo osigurali to da riješimo problem migracije zbog klimatskih razloga. E, imamo e, jednu katastrofu koja se događa vrlo sporo, ali ipak to je velika hitnoća. I još jedno pitanje vezano uz humanitarnu pomoć, transferi u novcu to je jedan način humanitarne pomoći, jako je važan potencijal kao instrument za razvoj. Vi ste govorili o smanjenju rizika, a transferi i slični instrumenti uvijek daju podršku osobama koje žive u ekstremnom siromaštvu. Kako vidite taj instrument u razvojnoj suradnju Europske unije? Hvala. Dominik Bild u ime IDEA. Hvala predsjedniče. U vašem programu ste naglasili e, e, rješenja za migracijske krize. E, kako ćete pospješiti vraćanje migranata? naročito u svjetlu potpisanih sporazuma na primjer sa Afganistanom politika razvoja vaše predsjedništvo e, podupire e, otvaranje e, pregovore sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom Makedonijom koje je odbacila Francuska E, što mislite, zašto bi te zemlje, e, recimo Albanija i Bosna i Hercegovina, e, mogle odgovoriti na zahtjeve Evropske, Evropske unije, jer se tamo prilike još samo pogoršavaju po ljudskim pravima i tako dalje? Hvala, Pier Francesco Maljorinu, SID. Hvala ministre, evo samo kratko od mene. Zahvaljujem na svemu onome što ste rekli. Htio sam podcrtati samo jedan aspekt. E, humanitarne krize koje su zaboravljene i što se tiče privremene prisutnosti izbjeglica u Bosni. U odnosu na to pitanje postovi humanitarna situacija koja je zabrinjavajuća. Mislim da je to tema za cijelu Europu, ne samo za Hrvatsku. To je tema o kojoj trebaju svi razmišljati i ta tema se ne treba obrađivati samo u okvirima koje ste vi postavili, na koje ste se referirali u drugim saslušanjima, o potrebi da se europske granice obrane od ilegalne imigracije jer ako je istina da se stvarno nalazimo pred fenomenom ilegalne imigracije, nalazimo se također pred osobama koje često žive sada s humanitarnog stajališta u neprihvatljivim uvjetima. I možda se te osobe povezuju s određenim e, povijestima, pričama vezanim uz klimatske promjene i zakonodavni instrumenti danas nisu prikladni da bi pomagali u situacijama iz kojih oni bježe. Zato sam vas htio potaknuti na to razmišljanje. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. A sada dajem riječ sljedećem govorniku, Soraya Rodriguez Ramos u ime Renewa. Izvolite. Hvala predsjedniče. Čestitam vam gospodine ministre na ovom eh, semestru Hrvatskog predsjedništva. Htjela bih vam postaviti pitanje. Zapravo imam i zahtjev. Moje pitanje je sljedeće. Imajući na umu to da tijekom ovog predsjedništva mi ćemo trebati usvojiti višegodišnji financijski okvir. Možete li vi zajamčiti da ćemo uspjeti dati dovoljno sredstava za e, fond za Afriku, a to je naš instrument suradnje? Osim toga imam jedan zahtjev. U ovom trenutku parlament Maroka usvaja nacrt zakona kojim bi se jednostrano trebala povećati površina teritorijalnih voda i zapravo na taj način upada u vode e, Europske unije, Kanarskih otoca, Španjolske i dakle cijele Europe. Međunarodne konvencije UN-a kažu da nijedna zemlja ne smije jednostrano povećati područje teritorijalnih voda ili e, izvanrednog gospodarskog pojasa, isključivog gospodarskog pojasa. E, Maroko sada glasuje o tome da ima suverenitet na tim vodama, međutim e, dokumenti UN-a ponavljaju da oni nemaju to pravo, to pravo nema ni jedna zemlja. Vi kao predstavništvo trebali biste se izjasniti da ste protiv ovakvog jednostranog mijenjanja granica na moru bilo koje treće zemlje koja upada u vode koje su pravno gledane pod jurisdikcijom Europske unije. I sve to treba popratiti e, konsenzusom i dijalogom, naravno u sklopu međunarodnog prava. Hvala, vjerujem da će vijeće krenuti u tom pravcu. Hvala. Imamo još tri pitanja, tri zastupnika. Charles Goerens u ime Renewa, izvolite. Hvala predsjedniče. Imam dva pitanja. Prvo je eh, institucionalno pitanje eh, Endici je u pitanje kako eh, gledate na integraciju razvojnog fonda u proračun Eh, eh, vi ste govorili o humanitarnoj pomoći eh, i zato ste odgovorni. I to se onda daje u sadašnjem razvojnom fondu Europske unije. Po vašem mišljenju, koji je, koja je buduća uloga parlamenta i vijeća u provedbi humanitarne pomoći u budućnosti. Druga pitanje e, tiče se sa, sadašnjosti. E, e, virus korona se širi svijetom iz Kine. Pa je to znak za uzbunu u humanitarnom svijetu. Sjećamo se krize ebole prije nekoliko godina. Mislim da moramo biti zaista budni. E, tisak nas obavještava da da da, će komisija, Europska komisija reagirati na to. U kojoj mjeri e, što se tiče internog djelovanja i eksternog djelovanja e, kako će se djelovati i unutar Europske unije i e, izvan Europske unije u borbi protiv e, ovog virusa. Jeste već uključeni kao predsjedništvo da li ste uključeni u razmišljanjima e, kako pripremiti strategiju za borbu protiv tog fenomena? Mislim da je potrebno da se pripremimo za tu krizu. E, treba proučiti situaciju i onda reagirati na nju. Hvala. Hvala. Karo Zorinjo, SID. Hvala lijepa. E, humanitarna pomoć je, je e, treba reagirati, ali i spriječiti nesreće i tako i krize. Moramo imati jaka partnerstva kako bismo sprečavali katastrofe i sve fenomene koji se onda pridružuju tome. E, e, e, kao predsjednik Skupštine za AKP želim govoriti o današnjoj situaciji E, što će biti e, sa e, situacijom nakon Kotonua? Trebamo biti ambiciozni. Moram reći i ono što je rekao i kolega Neuser o pitanju parlamentarne dimenzije mm, rješavanja pitanja nakon Kotonua. To je geopolitičko pitanje Hrvatsko predsjedništvo je sigurno svjesno da moramo djelovati geopolitički kako bismo e, imali jednu održivu viziju razvoja. Ne, treba braniti i e, parlamentarnu dimenziju, ali je i prakticirati. Hvala. Hvala, a sada posljednje pitanje. redu. Bentele. Pitanje je već postavio netko drugi, pa kolegica neće postaviti svoje. Dakle, sada dajemo priliku gospodinu ministru da odgovori na pitanja i da da završnu izjavu. Izvolite. Hvala. And I just start with question, uh, Započet ću s pitanjem gospodine Zimnjoka. Uh, ovo pitanje je jako važno i mi moramo pridati veliku pozornost tomu. To je već uključeno u našu raspravu unutar vijeća. Što se tiče Sirije, Morate znati da više od pola populacije Sirije je raseljeno zbog konflikta 2011. godine, a zbog rata je došlo do 7 milijuna izbjeglica. 11 milijuna Sirijaca, 65% populacije e, treba humanitarnu pomoć. Za Europsku uniju to je razlog za veliku zabrinutost. Od 2011. godine više od 400 tisuća Sirijaca izgubilo je život, nažalost. Ich bin mit Ihnen E, gospodine Noizer, e, s vama se u potpunosti slažem da ovih e, za ovih 78 zemalja sa kojima trebamo imati sporazum i suradnju, dakle između Europskog parlamenta i predsjedništva vijeća, da to treba ostvariti i nadam se da ćemo zajedno e, krenuti i e, primiti se i toga posla. Um, e, Gonzales i, um, i o našem, u, Latinska Amerika je također uključena u, sve naše, znate, ovaj, isto tako u naša vijeća i u naše rasprave. I mi tome pridajemo jednu jako ovaj, veliku važnost. Kada govorimo o Venezueli, ali ne samo kroz ovo vijeće nego isto također kroz trgovinsko vijeće gdje imamo grupu Mercosur, o tome smo jučer raspravljali, Latinska Amerika pridajemo posebnu pažnju. Znači Europska unija kao, globalni igrač je posvećena zapravo svim zemljama na, na ovom svijetu Dakle, mi moramo računati da svatko onaj, svaka ona zemlja, svaka treća zemlja mora osjetati, osjetiti i blagodati koje pruža Europska unija kada je u, kada je u pitanju mi izvozimo, mi smo izvoznici mira, stabilnosti, vladavine prava, ljudskih prava, slobode, svih onih stečevina s kojima se Europska unija može ponositi. Kada govorimo o migraciji i e, ovdje e, gospodin, gospođa Mahorini je spomenula također i migracije iz Bosne i Hercegovine e, prema Hrvatskoj ili takozvana balkanska ruta. To je jako važno govoriti, napraviti jednu distinkciju između izbjeglica na koje svi moramo smo prisiljeni poštovati zbog konvencija koje nas obvezuju i sve one svečane, e, svečane e, akti ujedinjenih naroda na koje smo svi mi zemlje priseznuli jedno su izbjeglice a drugo su ilegalne migracije krijumčarenje to moramo jako dobro razaznati hrvatska sada čuva 1100 sto kilometara granice europske granice između znači bosne i hercegovine i hrvatske od nasilnih ulaza ilegalnih ulaza i krijumčara i to je veliki posao koji, e, znate mi radimo ne samo za hrvatsku nego za europsku uniju da kako kada netko želi nasilno ući pa svi mi kada ulazimo u neku zemlju mi pokazujemo isprave dakle mi moramo napraviti znate distinkciju između izbjeglica na koje se, koji su dolazi, dolaze ratnim zbog ratnih razloga i oni koji dolaze zbog boljeg života a i krijumčari ljudima i tako dalje što se tiče isto tako e, izbjeglica, najviše i doista onih iz Afganistana i Hrvatska je u svakom slučaju poštuje sve sporazume koje je potpisala i u sporazume i ugovore koji proizlaze iz e, e, našeg europskog ugovora. Kada govorimo o NDC mi isto tako radimo na tome kada govorimo isto tako o višegodišnjem financijskom okviru to je, to je dakako isto pitanje koje je sada zadužen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Znači to je, radi se na tome, mi smo svjesni, toga. također i Sahel, bilo je rečeno ovdje Sahel, to su one zemlje u Africi koji traže našu pomoć. Oni doista traže našu pomoć. Tih pet zemalja traže našu pomoć i to je velika, velika kriza. Mi smo već pomogli e, sa e, e, već i novčano i materijalno i slanjem naših stručnjaka koji bi pomogli stanovništvu da ne bi se upalo u još veću krizu. To nije samo ovaj, tu je također i kvadruple nexus, znači i klima, oni su pogođeni i klimatskim promjenama i to je jedan od prioriteta e, u hrvatskom predsjedanju ali to nije samo hrvatski prioritet nego je to prioritet svih nas i mi svi trebamo zajedno udruženo mi ne možemo sada znate od hrvatskog predsjedanja očekivati znate da će hrvatsko predsjedanje čarobnim štapićem riješiti sve probleme. Mi svi zajedno moramo rješavati. Nama je velika čast i ponos da kao najmlađa zemlja članica Europske unije koji su bili pogođeni i komunizmom i ratom da možemo sada snažno, hrabro se suočiti i braniti europske interese ali i sve naše zajedničke interese. Ehm, buduća uloga europskog eh, parlamenta svakako slažem se za suradnju što se tiče virusa iz kine dakako da smo svjesni eh, tog problema ali ono isto tako ima odgovarajuće tijela koja će se i time baviti i eh, koji će nas upozoriti na način kako se možemo oduprijeti toj eventualnoj opasnosti koja dolazi iz dalekog istoka. Nama su doista sve humanitarne krize dakle važne i mi smo njih svjesni. Potrebe su velike i očekivanja od EU unije su velika međutim su sredstva isto tako nedostatna i mi, se moramo boriti doista za velika, velika izdvajanja. Pitanje hoće li Hrvatska poticati i druge zemlje, pa poticati ćemo jer mi moramo biti solidarni. Ako smo se opredijelili za vrijednosti solidarnosti, za ljudska prava idemo to pokazati na djelu jer svatko od nas ima svoju savjest vi ovdje kao europski parlament imate savjest mi imamo svoju savjest i odgovornost za ona načela i prioritete za koja smo se opredijelili i mi ne želimo znate u ovih šest mjeseci samo prošetati da to bude jedno rotacijsko predsjedanje mi želimo doista ostaviti trag ali trag u smislu da smo mi pridonijeli solidarnosti da smo očuvali europske vrijednosti i da smo uložili vlastite napore kako bismo osvijestili potrebe zajedničkog djelovanja multilateralizma jer jedino je multilateralizam ne može biti e, nečija zemlja prva zemlja dakle svi zajedno unilateralizam prouzrokuje mnoge krize samo zajedno ali zajedno nije jednostavno moramo se dogovoriti što više razgovaramo to se smanjuju naše razlike u našim pristupima i nesporazumi uz međunarodno među, e, e, djelovanje mirovnih aktivnosti humanitarne razvojne politike to je tu smo u taj triplex tu smo dodali i taj e, nexus, taj kvadr i klimu kao eto još i četvrti pridruženi taj u tripleksu. dakle kvadruple nexus to je isto tako jedan znači klimu smo uključili Dakle, imamo mir, političku suradnju, imamo humanitarnu, imamo razvojnu i onda moramo imati i klimu. A sve ostalo, dakle, sva ostala pitanja koja ste mi poslali, ja, mi smo jako svjesni ovaj, odgovornosti i radit ćemo jako puno na svim tim e, pitanjima koje ste vi e, postavili. I zato nam je jako važna uloga odnosno suradnja između Europskog parlamenta i vijeća i mi ćemo uvijek biti vama na raspolaganju i ako, mi, ako je sad to ovaj, smo pri kraju onda mi dozvolite da kažem i, završnu e, riječ e, vama gospodine Tobe na hrvatskom uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu evo s posebnim zadovoljstvom sam sudjelovao u današnjoj e, konstruktivnoj razmjeni stajališta o različitim pitanjima vezanim, vezanim uz uz dakle ovaj, ove teme koje su nam zajedničke i ja se zapravo veselim doista e, zajedničkom radu i hvala vam lijepa e, što ste saslušali naše prioritete. Možda nisam uvijek svima odgovorio na svako željeno pitanje, ali otvaramo prostora i za kasnije jer do kraja šestog mjeseca je puno vremena i mi ćemo se često viđati a i mogu vam samo reći da ću vam e, predsjedanje eh, hrvatsko predsjedanje vrata hrvatskog predsjedanja biti uvijek otvorena i mi nismo perfektni ali želimo biti učinkoviti jer nitko od nas nije perfektan ali ako radimo onda ćemo postići neke rezultate ako nismo aktivni onda nećemo postići ništa ja znate nisam bio matematičar ali znam jedno znam jedno da je nula plus nula uvijek nula ali nula plus jedan plus dva uvijek daje neki rezultat i zato budimo aktivni budimo proaktivni i gledajmo pozitivno i poštujmo jedni druge uvažavajmo kako to e, stoji u temeljima e, povelje o slobodi europske unije. hvala vam lijepa. Uh, Hvala gospodine ministre što ste odgovorili na sva pitanja. Hvala što ste sudjelovali u ovom sastanku i u ovoj razmjeni mišljenja. U ime odbora DEVE želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedništva. Kao što ste primijetili, imali smo jako puno pitanja. To je zato što imamo velika očekivanja od vašeg predsjedništva. E, Time zaključujemo ovaj dio sastanka. Danas popodne u 2.30 nastavljamo sa sastankom. Govorit ćemo o efikasnosti u e, pomoći Europske unije za održivi razvoj. Molim vas da budete prisutni. Hvala.